avionom, autom ili vlakom. Idemo na prvu temu, a to je položaj osoba s albinizmom u Malaviju i drugim afričkim zemljama. Riječ je o zajedničkom nacrtu rezolucije. Imamo nakon stavka trećeg, amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Nakon uvodne izjave H, amandman prvi, za, protiv, suzdržani, odbija se. Nakon uvodne izjave Q, drugi amandman za, protiv, suzdržani, odbija se također. Sada ćemo glasovati za čitav prijedlog rezolucije. Tko je za? protiv, suzdržani. Rezolucija se usvaja. Sljedeća rezolucija. Slučajevi vođa krimskih tatara Ahtema Čigoza, Inmija Umerova i novinara Mikole Semene. Tko je za prijedlog rezolucije? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeća rezolucija, stanje na Maldivima, zajednički prijedlog rezolucije, nekoliko klubova zastupnika. Stavak 5. izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi stavak, prvi amandman za protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 14. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 15. dat ću riječ gospodinu Tanoku koji će vam predstaviti svoj usmeni amandman. Gospodine predsjedavajući, naš klub zastupnika traži usmeni amandman i da se briše stavak 15. Dobili smo informaciju od Europske službe za vanjsko djelovanje da tu postoje neke činjenične netočnosti, dakle molimo da se briše stavak 15. To je moj usmeni amandman. Dziękuję bardzo panie U redu, hvala. Tko je protiv ovog usmenog amandmana? Tko se protivi? Nema dovoljno zastupnika koji ulažu prigovor, tako da ćemo sada glasovati o usmenom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada imamo uvodnu izjavu C. Gospodin Tanog ponovno ima riječ. On će vam predstaviti usmeni amandman. Da, moj klub je nakon informacija dobivenih od Europske službe za vanjsko djelovanje zatražio da se doda riječ former ispred leader, budući da on zapravo tehnički više nije čelnik svoje stranke. To je opet jedna činjenična ispravka. Hvala. Tko je protiv iznesenog usmenog amandmana? U redu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo o rezoluciji u cijelini za, protiv, suzdržani, usvaja se. izvješće zastupnice Matera, Ured Europskog javnog tužitelja, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće se usvaja i čestitam autorici izvješća. Sada imamo posljednje glasovanje na današnjem dnevnom redu. Izvješće Bergeron o uvjetima u zatvorskom sustavu. To je alternativni prijedlog rezolucije ENF-a. Glasovat ćemo poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 7. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Stav 12. izvorni tekst. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ne tako velikom većinom glasova. Sada ćemo glasovati o tekstu rezolucije u cjelini. Poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zamykam głosowanie. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala izvjestitelju. I sada ćemo imati kratku stanku. Nakon toga prelazimo na obrazloženja glasovanja. Hvala.